Naime, ja vas moram obavijestiti o tome da je zapisnik sa sjednice od jučer sada na raspolaganju. imali li nekih primjedbi vezano zapisnik? Ne, onda se taj zapisnik usvaja.